Good morning. Uh, dobro vam jutro svima koji ste sada došli, a oni koji su već od prije ovdje, po drugi puta dobro vam jutro. Odbor za proračune odlučio je organizirati ovo saslušanje sa nekim E, predstavnicima e, glavne uprave kako bismo vas informirali prvenstveno o projektima koje pripremamo za 2021. a e, u svrhu pripreme E, procjena vezano uz proračun Europskog parlamenta, vezano uz procjenu prihoda i rashoda za financijsku godinu 2021. Doista vas molim da se držimo strogo onoga što smo predvidjeli, inače će nam ponestati vremena i to na neprihvatljiv način. Tako da ćemo prije svega dati e, izvjestitelju 10 e, minuta, odnosno gospodinu Letiju 10 minuta za njegovo izlaganje, a ostale glavne uprave imat će po 5 minuta. Držat ću se strogo tog vremena. Nakon toga svi zastupnici koji žele postaviti pitanja imat će minutu za pitanja. Molim vas da to budu konkretna pitanja vezana uz konkretne teme, a glavne uprave naravno onda mogu pokušati odgovoriti na postavljeno pitanje. Predlažem da odmah počnemo. Pozdravljam gospodina Kletija. Imate 10 minuta za svoje uvodno izlaganje. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Hvala vam na ovoj inicijativi da ovdje okupite čitav niz naših glavnih uprava kako bismo vam iznijeli naše proračunske planove za 2021. godinu i razdoblje nakon toga. Kolege i ja veoma smo zadovoljni što vam možemo eh, izložiti kako eh, smo predvidjeli da izgleda naš proračun i što namjeravamo činiti tijekom ovog mandata, odnosno ovog sastava našega parlamenta imamo e, dva koordinatora koji su zaduženi za e, izradu proračuna i financiranje svega onoga što proračun radi, financiranje zastupnika i njihovih potreba nakon pregleda glavne uprave za financije. Htio bih vam dati i pregled financijskih e, prognoza za 2021. godinu i razdoblje nakon toga. Nakon toga reći ću nešto o samom, e, samoj glavnoj upravi za financiranje. Dakle, prije svega što radi glavna uprava za financiranje i neki glavni podaci. Imamo tri uprave, um, 78 službenika i 23 e, e, pomagatelja koji nisu na stalnom radnom vremenu. 226 e, milijuna eura je naš proračun za ovu godinu. Imamo četiri jedinice koje organiziraju prijenose i Mm, jedinica koja se zove proračun, zadužena je za koordinaciju proračuna, imamo zatim jedinicu koja je zadužena za potporu drugim jedinicama, prvenstveno zakonodavnu potporu, a također obavljamo sve zadaće vezane uz riznicu i e, također imamo i odgovarajući financijski sustav upravljanja. Nekoliko podataka, 1,8 milijuna eura plaćanja je ono što smo izvršili 2019. godine. Imali smo 658 tisuća mm, operacija iz našeg proračuna, odnosno iz riznice e, i ostale brojke koje ste mogli vidjeti na prethodnome slajdu. Zatim, znate da asistenti i zastupnici mogu tražiti povrat sredstava za svoje troškove putem našeg portala. Također e, ondje mogu naći informacije vezano uz druga financijska prava koja imaju, dakle e, povrat sredstava za recimo smještaj, putne troškove i slično. 234 milijuna eura isplatili smo na ovaj način, imali smo 76 tisuća zahtjeva koje smo primili putem portala za zastupnike Europskog parlamenta, 4154 zahtjeva za povrat troškova e, za liječničke usluge e, i tako dalje. E, što se tiče naše uprave C, ona je zadužena za financiranje političkih struktura i za upravljanje putovanjima izvan Europske unije, zaduženi su također i za financiranje političkih stranaka i zaklada na europskoj razini E, imamo 65 milijuna za tu svrhu. A u drugom dijelu izlaganja daću vam pregled upravnih i političkih postupaka prilikom usvajanja proračuna za 2021. Taj postupak traje nekoliko mjeseci. Prije svega imamo upravnu fazu, a nakon toga arbitražu, odnosno dogovaranje i konačno odlučivanje o proračunu. Što se tiče samog postupka, on teče kako je ovdje prikazano, traje 4 do 5 mjeseci, dakle imamo tu administrativnu upravnu fazu i onda političku fazu. E, prije svega imamo pripremnu fazu gdje dajemo upute odgovarajućim e, uredima, odnosno službenicima. Imamo saslušanja sa svim glavnim upravama, zatim e, e, usklađivanje stavova sa glavnim tajnikom i finalizaciju izvješća. Nakon toga imamo fazu takozvanog mirenja, odnosno usklađivanje stavova i sve e, dolazi e, pred e, parlament gdje se usvaja konačni prijedlog najprije na odboru za proračune, a zatim i na, u vijećnici, dakle na plenarnom zasjedanju tijekom pripreme zahtjeva za sredstva iz proračuna od svih uprava traži se da slijede neke zajedničke smjernice koje su u novije vrijeme unesene i da dakako slijede sve što propisuje financijska uredba. Izvjestitelj je jučer spomenuo koliko je važna vjerodostojnost Europskog parlamenta kao jednog od proračunskih e, tijela. E, dakle, važno je da se pokaže da parlament provodi sam e, dobru financijsku disciplinu, proračunsku disciplinu, pa je zbog toga važno napraviti dubinsku analizu svake proračunske stavke, odlučiti o aktivnostima, odnosno projektima koji su zaključeni, o novim aktivnostima te o novim aktivnostima koje predstavljaju povećanje prethodnih aktivnosti a uvode se u proračun kao zasebna stavka. Za 2021. godinu naravno važne stvari su Brexit kao i pregovori o višegodišnjem financijskom okviru koji su trenutačno u tijeku. E, početna analiza glavne uprave omogućila nam je da odredimo kako bi izgledala najpravednija raspodjela proračunskih sredstava. 1,65% e, rasta je predvičeno nakon prvog e, usuglašavanja stavova sa glavnim tajnikom i to na temelju zahtjeva naših službenika za ovlaštenja. U trećem dijelu izlaganja htio bih reći kako izgledaju parametri proračuna za 2021. godinu, koji su glavni e, prioriteti, koje su e, glavna izdvajanja iz proračuna koja se predviđaju, dakle za 2021. godinu što se tiče predviđanja ovaj pristup usklađuje pripremu svih nadležnih službenika i e, uzima u obzir sve ciljeve parlamenta te organizacije unutar institucija. Osobito je ovdje važna očekivana stopa inflacije koja ovisi o vrsti troška, a prati naravno zakonsku indeksaciju. E, moramo imati razumne procjene, naravno uzeti u obzir sve što je propisano zakons i uzeti u obzir zakonska ograničenja. Dakle, ovdje je riječ o prioritetima proračuna za 2021. godinu. Mogu teme sažeti na sljedeći način, komunikacija s građanima, zatim višegodišnji građevinski projekti, sigurnost, modernizacija infrastrukture i konferencijskih službi, te zeleni parlament i održivost. Um, dobar način korištenja sredstava je ono što možete vidjeti na ovome slajdu. Najvažniji trošak je 716 e, milijuna, odnosno 34%, to su troškovi e, za osoblje, e, zatim vidite koliki su su ostali e, troškovi. 76% proračuna su troškovi za zastupnike, osoblje i zgrade, a ovo ostalo je e, jezična služba, informatička služba, e, financiranje političkih skupina i tako dalje. Ovdje možete vidjeti raspodjelu proračuna i ograničenja, e, zakonska ograničenja osobito je važno to prikazati na ovaj način e, kako biste vidjeli da u ovoj prvoj kategoriji nemamo nikakvu fleksibilnost niti u iznosima niti u postocima jer naravno postoje pravila koja propisuje naš statut e, i kojih se moramo držati. Dakle, imamo propisan broj službenika kao i njihove plaće. E, na isti način je to propisano kao i plaće samih zastupnika. Onda imamo financiranje političkih struktura. Tu je također manevarski prostor ograničen. Postoje određena pravila pravila za indeksaciju koja su propisana ugovorima, međutim ovdje postoji određeni E, prostor, manevarski prostor vezan uz recimo ulaganja i ako je potrebno o tome se može pregovarati. Što se tiče troška više jezičnosti, to je nešto što je karakteristično za Europski parlament i različito od nacionalnih parlamenata. Ovdje možete vidjeti različite elemente troška više To je i po 22% ukupnog proračuna za Europski parlament. Troškovi idu na osoblje i na druge troškove. Kolege iz različitih glavnih uprava predstavit će svoje proračune, no ovdje možete vidjeti kakva je raspodjela na različite glavne uprave koje su najskuplje, e, da tako kažemo. To je glavna uprava za osoblje, 1 milijarda 34 milijuna i onda možete vidjeti i ostale e, glavne uprave. Ovdje pak e, imamo iznose za 2020. Eh, godinu, dakle kako su izgledala eh, isplaćena sredstva. Eh, vidite ovdje troškove za asistente, zatim trošak putovanja i potom plaće službenika. Opći troškovi su na razini od 40 milijuna Iskoristit ću e, dok je ovaj slajd prikazan kako bih rekao da je ovo teoretski iznos za asistente, dakle broj e, zastupnika je pomnožen sa određenim brojem eura mjesečno. Općenito govoreći zastupnici iskoriste sredstva koja su im za tu svrhu na raspolaganju uglavnom za prva tri asistenta, onda četvrti asistent dođe kasnije i zato možete vidjeti ovu razliku u iznosima. No, dakako sad imamo i manji broj zastupnika nego što smo imali e, prethodno kada smo imali 751 zastupnika u siječnju. Što se tiče troškova putovanja, ovo su prosječni troškovi. Imamo procjenu troškova putovanja za sve zastupnike, a naravno morate ugraditi tu i stopu inflacije. Primijetit ćete također da tijekom mini plenarnih sjednica u Briselu imamo značajno povećanje troškova od 900 tisuća eura, a onda kad je riječ o Strasburu imamo inflaciju od 2,5% vezano uz trošak smještaja. Ovdje se pokazuju troškovi vezani uz političke strukture, dakle 112 milijuna eura za osoblje političkih e, klubova, 65 milijuna e, za njihovo djelovanje, 46 milijuna za financiranje europskih političkih stranaka i tako dalje. Zahvaljujem na pozornosti, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Ako dopustili smo pet minuta dodatnog vremena jer smatramo da je ovo e, bilo e, veoma važno, međutim ostalim e, glavnim upravama mogu dati samo pet minuta i bit ću strog jer inače nećemo stići. Pitanja vezana uz ovu prezentaciju imate minutu, izvolite. Hvala vam lijepo, zahvaljujem glavni ravnatelju na vašoj prezentaciji. Nekoliko pitanja, već ste uglavnom odgovorili na moje prvo pitanje koje sam postavio jučer glavnom tajniku, a tu je riječ o povećanju za e, parlamentarne asistente. Dakle, vaše objašnjenje se čini točnim, ali kad je riječ o troškovima putovanja, ne razumijem zašto ti troškovi i dalje rastu Dakle, vidjeli smo koliki je sad iznos. E, zatim, kad je riječ o zgradama u Luksemburgu, ne govorim ovdje o građevinskim radovima, nego o načinu financiranja tih zgrada. E, tamo koristimo Dakle, pitam se imamo li trošak eh, tog čišćenja na kraju našeg eh, rada. Hvala vam lijepa, glavni ravnatelju. Naravno, način financiranja u vašim je rukama, no kada je riječ o zgradama u Luksemburgu, kada ste usvojili taj projekt, došli ste pred odbor za proračune. Kada se proračun usvoji, vi morate djelovati sa proračunom od 450 milijuna, što možete ili kroz financijsku uredbu donesenu prije dvije godine, dakle putem zajmova, ili pak na način da u samom proračunu predvidite odgovarajući novčani tijek. No to dakako uzrokuje različite proračunske prognoze od jedne godine do druge i tu treba uzeti u obzir različite te utjecaje jer sva sredstva se ne pune uvijek na isti način u proračun. Dakle, ako se tu izdvoji 100 milijuna za potrebu građevinskih radova, mi bismo to rado vidjeli u samom proračunu kao proračunsku stavku. No, ako na kraju vidimo da imamo 2 milijarde kao administrativne troškove, unutar toga može postojati određeni iznos koji za zapravo nije iskorišten. Naravno, ovo je politički, e, političko tijelo, neke stvari se naprave, neke ne, neke stvari se mogu ukinuti, neke mogu kasniti, to je jasno, ali na kraju godine ne smijemo imati deficit i zato nam je potrebna određena sigurnosna margina od možda 1 ili 2% kako bismo izbjegli bilo kakav deficit i na kraju godine moramo imati mogućnost iskoristiti neiskorištena sredstva i to se može učiniti samo putem prijenosa odobrenih sredstava. Za to treba naravno e, uvijek e, dati priliku da se takvo što učini. E, naravno, ako se neka sredstva iskoriste tijekom građevinskih e, radova kako bi se izbjeglo plaćanje kamata koje e, mogu nastati e, tijekom provedbe samog projekta i između tog trenutka i trenutka iz, e, isplate, e, možda se dakle na taj način mogu izbjeći kamate. No, sredstva se u jednom trenutku moraju isplatiti. Možemo ih isplatiti ili u, na način da imamo veću proračunsku fleksibilnost u narednim godinama. E, dakle, mi kao upravitelji, hoćemo li sredstva iskoristiti na početku ili na kraju ciklusa, nama je svejedno. No ako želimo zadržati fleksibilnost za budućnost i pokušati izbjeći e, plaćanje kamata na zajmove ili na radove, mislim da je to bolje financijsko upravljanje. Yeah, Um, <clears throat> Hvala vam lijepo. Moje jedno pitanje tiče se Brexita je li moguće dobiti sve informacije o svim proračunskim stavkama da vidimo kako Brexit utječe na proračun Europskog parlamenta, na koji način ćemo uštedjeti novac, jer e, britanski kolege su otišli, a mi ćemo sada neko vrijeme e, trošiti više i to zbog različitih kompenzacija naknada, pa bi bilo dobro dobiti tu informativnu tablicu. A drugo moje pitanje tiče se metodologije. Pokušavam shvatiti odakle ove procjene sredstava. Recimo, jučer smo čuli da je 8,26% iskorišteno za e, kampanju, e, dakle, ili bare da to spomenuto tijekom kampanje. Mene zanima na koji način jesmo smo došli do tog, izračuna da je to 8,2% za Europski parlament. Zatim je rečeno da je sve više posjetitelja u Europskoj kući povijesti. Možemo li dobiti neke brojke o tome na koji način smo povećali broj posjetitelja i koji je učinak povećanog broja posjetitelja? Hvala vam lijepo. Hvala. Drugi dio vašeg pitanja je za glavnu upravu Ekom, pa pretpostavljam da će vam oni odgovoriti na to pitanje. Hvala lijepo. pređimo prvo na ovu činjenicu da nas su nas britanske kolege napustili. Mi smo samo za sjećanj, ali ne za ostale mjesece dobili sredstva, što znači da ne možemo sada sve troškove e, ovdje rekonstruirati i izračunati, ali nisu ni svi izgubljeni. Jer 27 e, sje, mandata zastupničkih su preraspodijeljeni. Drugim riječima, 46 mandata smo mogli zaštediti, ali ne sve. Zatim imamo između 105 i 106 milijuna eura godišnje uštedu jer imamo manje putnih troškova dakle još dodatno. Prema tome, teoretski gledano bi mogli imati naravno smanjenje troškova u toj proračunskoj liniji, ali s druge strane imamo i još uvijek privremeno rješenje na snazi. Naime, oni koji su ovdje jako dugo bili zastupnici britanski imaju još 24 mjeseca pravo na odštetu, odnosno mjesečno plaćanje u visini e, njihove dotadašnje plaće. Prema tome, ne možemo 46 zatim ureda ovdje obračunati koje nam otpadaju. A ne možemo još za sada ni obračunati ni broj službenika u različitim odborima, jer e, recimo samo zato što smo imali dva ili tri zastupnika u nekom odboru britanska manja. Ne možemo sad preko noći ukinuti dodatak tih službenika. Međutim, koliko smo mogli smo uračunali sve u naše proračunske linije. Prema tome, računamo sa 705 zastupnika za sljedeću godinu, a ne sa dosadašnjim brojem. Zatim, ovo pitanje koje ste drugo postavili, to bih uputio kolegi iz DGKOM-a. A samo još da odgovorim na ovo u vezi pitanje za klubove zastupnika. Nismo dobili nikakva dodatna sredstva za političke kampanje, ali za političke stranke i zaklade je ovdje bilo viših iznosa jer postoji ono pravilo 1141 o financiranju stranaka i zaklada na europskoj razini. Stranke imaju zadaću strukturirati političku raspravu u Europi, a osim toga i nose onu veliku zadaću da šire i političke ideje, ideje i političke vrijednosti na europskoj razini. Prema tome, oni su u skladu sa svojim zadaćama i u skladu sa pravilom koje sam naveo dobili svoja sredstva. Ali da se vratimo sada na raspod, preraspodjelu ovih sredstava iz ove proračunske linije. Dakle, to se preraspodjeljuje uvijek na sve političke klubove kome su neki, neki e, zastupnici pripadali. Gospođo Arnauti, ja sam malo zbunjena, ispričavam se što sam malo zakasnila, ali moram neke stvari shvatiti. Mi ovdje uspoređujemo proračun za 2021. sa onim za 2020 i gledamo što je de facto potrošeno i kako će se šta uštediti nakon što su Britanci otišli i tako dalje. Kako to mislite? Jel sam dobro shvatila? Da. Da. Uvijek je jako zanimljivo gledati, naravno, porast iz jedne godine u sljedeću. Glavni tajnik parlamenta je jučer e, iznio da je taj dodatak e, bio 3,5%. Mi uglavnom polazimo od ovog volumena djelatnosti i aktivnosti i svega onog kako će se to, koliko će se za to morat platiti i kako se razvijaju cijene, naravno da vidimo kako će stvari izgledat. Primjerice, kakve će biti plaće naših zaposlenika, zatim naših službenika, dužnosnika, samih zastupnika. Postoje naravno indeksi za poskupljenje životnih troškova i svega ostalog. Imamo recimo 2,6 od 1.7 2020. i bila je 21. a 1,7% od 1. srpnja 2020. To se dakle mora onda uračunati na ukupnu masu novaca koji ide za plaću svih asistenata, zaposlenika, službenika, dužnosnika i zastupnika. A što se ostalog tiče recimo paušalnih iznosa za putne troškove ili općenito putnih troškova i ostalih vrste troškova, tu moramo naravno uzeti u obzir inflacijsku stopu od prošle godine i tu imamo komisijnu metodu koja se primjenjuje na sve institucije i na sve proračune da se ti troškovi tekuće obračunaju. A onda imamo i treću kategoriju, to su ugovori koji su sklopaljeni i ugovorne obaveze. I onda opet u svakom ugovoru, bilo da je o radu, o uslugama vanjskim, o bilo čemu ili o iznemljivanju nekog prostora, imate ugrađeni indeks za poskupljanje cijena kasnije. Primjerice, to se recimo u Luksemburgu naravno naravno ravna prema indeksu poskupljenja građevinskih troškova ili troškova iznajmljivanja, održavanja i tako dalje u Luksemburgu. Ako je zgrada u Parizu, onda se naravno ugrađuje indeks i različiti koeficijenti koji se računaju prema koeficijentima koji vrijede za Pariz. Dakle, mi imamo tu apsolutno jasnu indeksizaciju i onda vidimo kako izračunavamo porast troškova iz jedne u drugu godinu. I naravno na taj način onda i tražimo povećanje proračunskih sredstava u 2021. u odnosu na na 20. Gospodin Bojzlager, mislim da je jako zbunjivo da je čitav niz onih proračunskih e, linija koje su vezane izravno za naše zastupnike i naše članove parlamenta u svakom pogledu stalno rastu. Pa sada, ako imamo te učinke od Brexita i smanjenja broja ljudi, onda nam nije jasno zašto brojke stalno rastu. Troškovi stalno rastu kad smo imamo manje ljudi. Kad pogledate smanjenje putnih troškova, smanjenje putnih troškova za osoblje, odnosno zaposlenike, asistenta i ostalo, i ostrapče vanjske zaposlenike i zatim smanjenje napokon samog vozača, tajništva, svega mogućeg i onda smo mislili da ćemo vidjeti ovdje smanjenje troškova, a ne povećanje. Pa nas to zbunjuje i zato nas zanima odakle su takva povećanja troškova koja i to bi nam jako pomoglo da znamo zašto je poskupilo. A zatim, u smislu ekologizacije proračuna. Mislim da imamo jako puno, malo informacija o tome kakve su posljedice e, smanjenja CO2 i pogotovo kad govorimo o našim nekretninama i zgradama. Recimo ovdje imamo povećanje troškova za potrošnju energetike. E sad, da li bi se to moglo prevesti, da li je to zato što smo morali, smo stvarno puno više energije potrošili ili smo morali toliko novaca platiti, uložiti da pređemo na nove izvore, održive izvore energije ili u novu tehnologiju ili zašto je kako. Hvala lijepo. A zadnje pitanje ide na e, opću upravu INLO. A, gospodine Kletina, ovaj prvi dio pitanja možete odgovoriti. Da, hvala vam. Naravno, kad e, uspoređujemo proračun za 2021. s onom za 2020. i broj zastupnika, vidimo da je 2020. već e, obračunata sa 11 mjeseci, sa 11 mjeseci sa 705 zastupnika. Drugim riječima, tih 46 mandata zastupnički koji su još bili u siječnju 2020. prisutni i onda su maknuti, to je relativno marginalni efekt. Moramo ili pogledati gospodina Kletija e, prekidaju jer kažu da ste već odgovorio na to pitanje. I to je, pa kažem, to je bilo isto pitanje, pa sad dolazi isti odgovor, jel? Hvala. E, o zastupnicima se govorilo, međutim imamo i 150 asistenata manje kad su Britanci otišli. Da li će se to odraziti na prelazne odredbe koje se još i dakle prelazne obaveze iz tog prelaznog razdoblja koje se još moraju platiti? Hvala. Mislim da je na to pitanje već odgovor dan. Da, da, ja sam to, ako sam vas dobro razumio, ja sam vam to već u svojoj prezentaciji objasnio. A samo kratko, gospodine Kleti, još jedan puta da ponovimo. Asistenti se plaćaju u okviru onog iznosa od 25.000 eura mjesečno. Dakle, nema nikakvih drugih troškova za britanske asistente, a inače usput budi kazano, bilo ih je jako malo s obzirom na onu nesigurnost koja je nakon 2018. i 2019. nakon referenduma zavladala. Prema tome nije ni bilo tako puno dodataka, niti su oni nakon izbora 2019. da su oni imali tako puno asistenata kao ostali, kao ostali zastupnici. Hvala gospodin Hrome Duš, Duk, Duk iz e, glavne uprave za kom. Pet minuta. Duk, Duk, hvala vam lijepo. Hvala vam na ovoj mogućnosti da vam iznesem velike prioritete komunikacijske politike Europskog parlamenta za 2021. I da vam kažem nešto o našim troškovima, rashodima u našoj glavnoj upravi i ono što donose naše djelatnosti sa sobom. Naravno, sve što smo radili temeljilo se na odlukama naših europskih institucija. Ne moram vam sad objašnjavati šta s čim se bavi naša glavna uprava. Mi naravno želimo potpuno objektivne nestranačke informacije širiti među građanima i naravno medijima i utjecati na to da se stvaraju objektivni sudovi, objektivna informiranost o svemu. Prema tomu, e, gospodine Pereira i glavni tajnik su vam jučer rekli da je komunikacija jedna od glavnih prioriteta za našu djelatnost 2020. i 2021. ali ja mislim u čitavom mandatu, kao što znamo. Prema tome, nema nikakve sumnje da će informacije koje se trebaju pripremiti za naše građane, kontinuirano se komunicirati što mi radimo da budemo transparentni. E, to je užasno važno i pogotovo sada s obzirom na program nove komisije i s obzirom sada kada građani direktno imaju velika očekivanja od europskih institucija. Prema tome u ovom mandatu smo vidjeli da imamo e, povećanje kapaciteta u našoj glavnoj upravi. Stvorili smo jako puno platformi i novih mogućnosti online, offline, zatim jako puno posjeta posjetitelja smo pozvali i stvarali najrazličitije multiplikatore kako bi širili komunikaciju u zemljama članicama i među ljudima generalno. Ne moram vam tu davati još brojke, ali primjerice parlamentarijum je sa pol milijuna ljudi, posjeti, pardon, pol milijuna posjetitelja u Strasburu pokazao naš uspjeh. U, mi znamo da smo to u, pa u Berlinu smo imali 500 tisuća posjetitelja u prvoj godini već, o milijun posjetitelja u briselskom parlamentarijumu, 300 tisuća u Strasburu prve godine od kad smo to otvorili. A što se tiče medija, dakle prisutnost Europskog parlamenta u medijima je eksponencijalno se povećala. Ne mogu vam naravno od 2009. 19. i 20. uspoređivati zato što su to izbori pa bi to bilo zapravo zavaravajuće. Ali mogu sa godinama prije recimo e, e, pokazati. mi smo duplo veću imamo prisutnost nego 2014. i 2015. kad nisu bili izbori. Ja? onda e, recimo video zapisi, naši video filmovi i ostalo, to je e, na svim mogućim društvenim e, mrežama gledano. Imamo sljedbenika na Facebooku, Twitteru i tako dalje u milijunskim brojkama. Mi smo pokušali, ja mislim da smo i uspjeli voditi ovdje jednu vrlo raznoliku kampanju. Htjeli smo sami izraditi, kreirati novu kampanju za veće i jače sudjelovanje, više zanimanja od strane građana i online i svakako i na sve kolike načine. Htjeli smo iskoristiti sve velike platforme koje smo imali nove stvoriti da angažiramo i da, da kažemo mobiliziramo naše e, građane, pogotovo mlađe generacije. Imali smo, rezultat je bilo 8% više građana izašlo na evropske izbore. Možda to nije isključivo samo rezultat i uspjeh naše kampanje, ali sasvim sigurno je naša kampanja tome pridonjela. To je bio jedan od onih vektora koji su doveli do tog uspjeha i povećali taj izlazak na izbore, pogotovo kod mladih ljudi. Mi smo naučili jednu lekciju, važnu pouku smo izvukli. Nijednu izbornu kampanju ne možemo početi samo godinu dana prije izbora. Ne, te kampanje se vode kontinuirano, cijelo vrijeme mandata, inače nećete moći mobilizirati toliko građana u onih šest ili osam mjeseci prije izbora. Znači da moramo tijekom čitavog mandata voditi kampanju i stoga smo rekli da su među prioritetima 2020. i 2021. upravo jača kampanja, kontinuirana kampanja komunikacije i zato ćemo povećati sredstva sredstva koja su za to predviđena. To je već i počelo ove godine i imamo naravno izdvojena i predviđena sredstva u EFO za to. A uskoro ćemo okrenuti sa recimo kampanjom o konferenciji o budućnosti Europe. Zatim druga stvar o kojoj smo jučer već jako puno govorili, a to je Experience Europe, dakle iskusiti, doživjeti Europu. Mislim da u toj kampanji možemo sada mirno reći koliko je bitno ostati blizu građanima, pogotovo onim građanima koji nisu, nemaju mogućnost doći osobno u Brisel ili u Strasbourg i sve to vidjeti, doživjeti. Te brojke koje smo prikazali, koje smo iznijeli su pokazali da je to investicija koja se definitivno isplati. A zatim imamo još jedan bitan aspekt, to su audiovizualne institucije, investicije, investicije u mladost, mlade ljude, pogotovo kroz recimo različite velike događaje, evente, manifestacije kao što je Youth Event koji smo, pri, pri, koji smo ovdje pripremili. Hvala lijepo, gospodin eh, Šastel. Hvala lijepo. Predsjedajući, ja sam vrlo pažljivo slušao i mislim da ovdje kratko i sažeto možemo reći da mi sada već znamo vaše prioritete za iduću godinu. Vi ste govorili o komunikacijskoj pa- kampanji koja za iduće izbore mora trajati kroz cijeli mandat i prema tome iznosi za 2020. kako su predviđeni su prilično logična posljedica toga. Ali me zanima kakve te kampanje 2021. voditi konkretno pred iz... tako daleko pred izbore, jel? E, onda što se tiče mobilnih parlamentarijuma. I tu bih e, volio bolje razumjeti strukturu. Da li će ljudi koji će tamo raditi biti lokalno stanovništvo koje se zapošljava ili ćete odavde poslati naše zaposlenike? Da ćemo li mi iz Brisela slati naše službenike i zaposlenike diljem čitave Europe da to rade? Zatim, to sam već jučer pitao. E, vi ste govorili o evropskom manifestaciji za mlade, European Youth Event i koliko je bilo uspješno. Ali zbog, e, da kažemo, socijalne pravde, mogli bi nam možda reći koliko je to točno koštalo, kako je izgledalo to putovanje i troškovi smještaja za mlade ljude koji su u tome sudjelovali i dolazili. Gospodin Leduk. Da, u vezi ove kampanje da 2021. što ste pitali šta ćemo raditi tako rano prije izbora. E, mi želimo naravno ostati u modusu u ovom, da kažemo, predizbornom de facto kampanjskom duhu. Ni držat ćemo se pritom apsolutno radnog programa e, parlamenta, a mi znamo da je sada glavna tema VFO. Drugim riječima, mi u kampanji pratimo sve ono što ovaj parlament obrađuje kao aktualnu temu a 2021. osim ovog svega dolazi još dodatni napor i dodatna kampanja koja treba propagirati i ljudima približiti konferenciju o budućnosti Evropa i sve ih skupa mobilizirati za nju. Ako u tome uspijemo, onda ćemo do kraja 2021 i druge, već voditi jednu relativno meritornu kampanju o tom, a to će biti samo dvije godine pred izbora. Imamo informacijske, informativne urede, imamo liaison, dakle povezne urede sa zemljama članicama i želimo su pojačati preko njih suradnju sa regionalnim i lokalnim medijima. Jer oni su najčešće puno pozitivnije e, raspoloženi prema Europi ako imaju prave informacije i opće uvidu sve. A zatim ovo vaše pitanje ko će raditi u ovim parlamentarijuma diljem Evropske unije. Tu će biti različiti modeli. Neki puta će to biti jednostavno zaposlenici našeg ureda za vezu koji će tamo raditi, a u drugim slučajevima kod mobilnih parlamentarija ćemo vjerojatno raditi sa lokalnim zaposlenicima. To je naime puno, puno jeftinije nego da recimo evropski službenici iz Brisela sele tamo u taj dio Europe i tamo to rade. A onda imamo i dogovor u vezi, vezi s tim s komisijom, da nam i komisija svoje zaposlenike, ukoliko tamo postoje, stavi na raspolaganje. Drugim riječima, ako negdje u Berlinu ili Kopenhagenu uče, imate u takvoj nekoj zgradi ovo iskusiti Europu, cijeli program koji se tu realizira, nećete imati samo zaposlenike i službenike parlamenta, nego i Europske komisije koje u tim gradovima inače rade, pa su onda jednostavno se bave i time. A što se tiče ukupnih troškova, recimo, za, ili dijela troškova koje mi pokrivamo za ove mlade ljude koji su dolazili za manifestaciju e, evropske mladeži ovdje. Mi imamo tu različite kvote, odnosno različite iznose s kojima možemo sudjelovati. Oni koji su bili u zapostavljenoj poziciji ili tako dalje, oni dobiju malo više, a neki drugi. Mi prepostavljamo da ćemo i 54 aktivne skupine e, moći iz 2022. recimo sufinancirati da dođu na te događaje, a onda imamo još i preko sponzoringa i sponzorstva recimo kako se primjerice financiraju posjetiteljske grupe koje pozivaju zastupnici. Dakle, na taj način im platimo njihov put i troškove smještaja i boravka. Prema tome, to ide onda po istim kanalima kao to sponzoriranje, kao dakle redovni posjetitelji koje pozovu zastupnici, tako idu isto i ove specijalne skupine mladih. Hvala lijepo. Gospođo Vincik. Hvala. I još jedna vrlo bitna stvar. Kako možemo, kako da zamislimo u praksi to mobilni parlamentarijum? Da li oni u jednoj državi putuju onda iz prijestolnice u neki drugi grad ili idu iz jednog glavnog grada u drugi glavni grad? Kako često su u jednoj državi? Zatim imate li još i iskustva o ovom iskusiti Europu i izložbi iskusiti Europu, kako izgleda ako želim to posjetiti, kako ću onda informirati na vrijeme moje građane, možete to doći vidjeti, gdje će to biti, da li će tu biti informacije u uredima za vezu i da li će se to održavati recimo u uredima za vezu Europskog parlamenta ili gdje i kako. Gospodine Duk. Hvala vam lijepa. Dakle, radi se zapravo o tri različite mogućnosti koje imamo. Dakle, iskusi Europu, European Experience, čini mi se da ćemo moći posjetiti sve glavne gradove u našem eh, mandatu, što bi bio jedan od najvažnijih prioriteta za nas i prilično ambiciozan cilj. E, naravno, svi ne žive u glavnim gradovima ili nemaju niti mogućnost doputovati u glavni grad svoje države, pa se onda nude i druge opcije. Dakle, imamo mobilnu opciju na isti način na koji možete E, doći u parlament u Briselu i uključiti se, to možete učiniti i na mobilan način u suradnji sa školama, sa udrugama, lokalnim, gradskim e, upravama. Mnoga tijela žele surađivati s nama putem E, drugih tih mogućnosti. Ali postoji treća mogućnost koja će ući u e, pilot fazu. Radi se o mobilnom parlamentarijumu je tu su prije svega zamišljeni autobusi, velika vozila ili kamioni koje se inače uključuju u kampanje i koje mogu otputovati u ruralna područja vrlo daleko od glavnih gradova gdje je teško organizirati takve aktivnosti. Dakle, mi nećemo samo zaustaviti se na nekom trgu, otvoriti vrata autobusa, već ćemo to doista koordinirati sa čitavim nizom aktivnosti u toj državi uz suradnju saradnju s lokalnim i regionalnim vlastima ukoliko su one e, zainteresirane za neke konkretne aktivnosti. Učinit ćemo to uz izravno sudjelovanje naših članica. Hvala lijepa. Ako nema daljnjih pitanja, glavna uprava INLO, gospođa Linus, hvala. Hvala lijepa predsjedatelju i hvala na prilici za predstavljanje naše glavne uprave za infrastrukturu i logistiku. Nakon prezentacije podpredsjednika Perere i glavnog tajnika jučer i nakon izlaganja mojih kolega danas, Dopustite mi da vrlo kratko povežem ono što je glavni tajnik rekao jučer tijekom e, našeg posljednjeg mandata. Željeli smo snažno poboljšati radne uvjete i stalno zaposlenih e, članova i zastupnika na svim njihovim radnim mjestima, što smo i mi u našoj glavnoj upravi poduprli nizom aktivnosti. I sam sada nastavljamo tim putem, nastavljamo s tim politikama i u novom proračunskom razdoblju 2021. godine. Što se tiče strategije održavanja zgrada, gospodin Vusakov je jučer pitao je li moguće poštovati ono što je predsjedništvo odlučilo u travnju 2018. Tu strategiju ćemo staviti na raspolaganje svima. Postoje neke proračunske linije koje se provlače kroz cijelu strategiju. Prvo, zaštita okoliša. Dakle, za sve naše aktivnosti pokušavamo popraviti energetsku učinkovitost, povećati okolišne standarde, to ugraditi u e, zgrade, dakle sve što je najnovije dostupno. druge usluge kao što je korištenje automobila, uklanjanje plastičnih boca s naših e, sastanaka, poštujemo sve te politike. Zatim nastavljamo s ponudom našim posjetiteljima. Experience Europe, kao što smo već rekli, predsjedništvo traži punu provedbu tog programa do 2024. u svim državama članicama u kojima još nismo imali takva događanja. Mi smo i prirodni partner glavne uprave Sejfe. radi se o poboljšanju sigurnosti u našim zgradama. Istovremeno pokušavamo uvezati ili umrežiti naše zgrade kako bismo nadvladali nedostatke koji postoje ovdje u e, Briselu. Kratko o našim proračunskim sredstvima za 2021. godinu. No prije toga želim reći da naš proračun nije nikad linearan. Mi smo glavna uprava koja nudi usluge i koristimo se jako puno javnom nabavom. Sve obavljamo putem javne nabave. Imamo više od šest stotina ugovora. E, zato se i naše naši iznosi mijenjaju jer se cijene mijenjaju. To je i odgovor gospodinu Bozelageru. E, cijene povećanja energije su posljedica povećanja. U Briselu je 28% porasa trošak za energiju, što je jako visoko. U Luksemburgu, u Novoj Adenauer zgradi, koja djelomično sama proizvodi energiju ili dobiva iz geotermalnih izvora, ta je iznos smanjen, a u Strasburu su cijene energije također e, povećane, pa je onda to i odraženo u našem proračunu. Imali smo i smanjenja u našem proračunu, kao što je gospodin Kleti rekao, 2019. E, godine Koristili smo 236,4 milijuna, 99% alokacije našeg proračuna, što vam je znak da smo u ovom trenutku gotovo do zadnjeg novčića iskoristili sve što smo dobili. Nadalje, što se tiče energetske direktive, to slijedimo, a to znači da renovirati zgrade trebamo svake godine. Proračun za 2021. godinu e, snosi troškove za Europe Experience, za pripremu budućih e, obnova zgrada, o čemu će tek odlučiti predsjedništvo, zatim renoviranje zgrade SPAK i završetak zgrade Adenauer u Luksemburgu. To su glavni elementi koji je proračun za 14,2 e, milijuna, e, dakle preko 6%. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Šastel, hvala lijepa predsjedatelju i hvala na ovom izlaganju. E, vi ste u par riječi spomenuli i projekte Europe Experience, a to je učinio i kolega iz glavne uprave KOM. To je veliki izazov, a vi ste govorili o izazovima koji su povezani sa zgradama. Ne znam hoćemo li moći zadovoljiti rok i svim državama ponuditi Europe Experience u 2021. godini. Možda nam možete reći kakva je situacija s postojećim ugovorima ugovorima, što je s uredima, što mislite da ćete moći završiti, obnoviti do kraja mandata. Gospođo Linus, izvolite. Hvala. Hvala predsjedatelju. E, radi se o vrlo opravdanom pitanju. Pitanje koje je istovremeno jednostavno, ali i teško na njega odgovoriti. E, tjesno surađujemo sa glavnom upravom za komunikacije. Mi smo zapravo partneri e, kako bismo ispunili ono što nam je zadalo predsjedništvo, a i u suradnji s Europskom komisijom. Imamo časnike za vezu ili službenike za vezu u 36 E, mjesta, odnosno glavnih gradova, a negdje i e, u nekim drugim gradovima. Predsjedništvo sada želi da u glavne gradove dođu službenici za vezu e, svugdje, uvijek. Danas ih imamo naravno prvo ovdje u parlamentarijumu u Briselu, u Strasburu, u Berlinu, u Helsinkiju, drugačiji model, u Ljubljani, u Kopenhagenu i vrlo skoro će se otvoriti u Talinu. Imamo e, planove e, za urede, uredi koji bi inače bili zatvoreni, dakle istekao bi ugovor o najmu, pa sada zajedno sa komisijom i glavnom upravom za komunikacije parlamenta e, razmišljamo o tri mogućnosti. Dakle, javni prostor za Europe Experience, uredi za naše službenike i uredi za e, djelatnike komisije. Na taj način ostvarujemo određenu fleksibilnost i možemo za svaki glavni grad izabrati najbolju moguću opciju. Isto vrijedi i za troškove, jer, na primjer, različite su cijene najma danas nego što su bile prije, na primjer, 25 godina. E, tako da smo fleksibilni. Imamo procjene tržišta u ovom trenutku u Dublinu, Parizu, Rimu, Pragu, u Štokholmu i vrlo e, i u Hagu. A vrlo skoro ćemo otvoriti devet drugih ureda, što u 2021. godini znači da ćemo e, imati jako, jako puno posla i da će sve teći istovremeno. Jučer sam čula komentare koje vrlo cijenim. E, gospođa Keller je naglasila mogućnost da se više okrenemo srednje europskim istočnim državama. Tu imamo tvoje, svoje prioritete kao što je gospodin Duk malo prije rekao. E, okrećemo se i tom dijelu članstva kako bismo i tamo prenijeli važnu poruku Experience Europe. Hvala. Zahvaljujem. Imamo li još pitanja ili primjedbi? Gospođo Keller. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala lijepa i gospođi Linus na prezentaciji. Možda samo kratko nastavit ću ono što sam govorila jučer. Neka su pitanja možda bila previše tehnička, pa ću pitati gospođu Linus. Pitanje se odnosi na troškove održavanja naših zgrada. Ja znam da je to vrlo važno, sama sam posjetila neke zgrade. Pa pitam postoji li proračunska linija, ja ne pronalazim to u odjeljku broj 2, možda se ne snalazim dobro ali mislim da trebamo značajno ulagati u krovove, grijanje, hlađenje i slične instalacije. Sve je to vrlo važno za dugoročno uspješno održavanje naših zgrada. Mislim da trebamo 3% ukupnog iznosa da bi naše zgrade dobro funkcionirale. Vidimo da u nekim zgradama obnavljate e, bojlere i druge instalacije. Ne znam e, ništa preciznije oko situacije u zgradi SPAK, pa možda bismo mogli e, da znati više detalja oko svega. Hvala lijepa gospođo Keller na ovim pitanjima. Što se tiče održavanja i renoviranja zgrada e, i tehničkog e, dijela e, upravljanja zgradom, porotu, požarne mjere i tako dalje. Imamo višegodišnji plan ulaganja u renoviranje zgrada i to za Strasbourg i Brisel, gdje smo vlasnici cijelih zgrada. Imamo desetogodišnji plan ulaganja koji predviđa troškove ulaganja, troškove renoviranje u proračunskoj liniji 2007. Predlažem da zajednički detaljno prijeđemo kroz sve te točke jer ne bih htjela sada trošiti vrijeme na to. Dakle, proračunska linija 2007, linija za e, renoviranje. A proračunska linija 2022 odnosi se na dnevno održavanje i čišćenje svih radnih mjesta, uključujući i urede za vezu e, u sva tri grada u kojima radimo. Što se tiče zgrade SPAK, E, imamo odluku predsjedništva iz srpnja 2018. za otvaranje natječaja, arhitektonskog natječaja kako bi se e, potpuno renovirala zgrada SPAK ili kako bi se prišlo potpunoj rekonstrukciji te zgrade uz određene financijske poticaje koji su dani na tržište, taj arhitektonski natječaj je još uvijek otvoren. Nakon rezultata natječaja e, predsjedništvo će dobiti rezultate i donijeti odluku o tome hoćemo li okolišno u potpunosti reformirati zgradu ili ići u njenu potpunu rekonstrukciju i onda naravno sve informacije idu dalje i na odbor za proračun pa ćete sve znati o tome. No zašto su nam potrebna pripremna financijska sredstva? Pa ako e, uzmemo u obzir obje mogućnosti renoviranja koje su iznimno važne, jako puno tehničkog posla kao što je na primjer e, organizacija na tehničkoj razini konferencijskog prevođenja. To se sada nalazi u zgradi SPAK. To će se pomaknuti u jednu drugu zgradu. Isto vrijedi i za prostore i sobe za sastanke za novinare, za prescentar centar kao i za druga tijela, za predsjedništvo, za konferenciju predsjednika i za kvestore. Dakle, sve će se to onda pomaknuti ili izmjestiti iz zgrade SPAK, pa smo to predvidjeli u ovim pripremnim troškovima. Osim toga, pripremni radovi uključuju dizajn e, i druge pripremne radove koje e, smo onda pokrili sa ovom iznosom od 3 milijuna eura. Hvala vam lijepa. Imate li još pitanja? Ako ne, dajem riječ gospodinu Valteru Mavridu, Digitrad. Hvala lijepa predsjedatelju. Posebno mi je drago što sam ovdje danas i što smijem govoriti o glavnoj upravi za prevođenje Digitran. Želim reći nešto o strateškim ciljevima koji su nam važni. Prvo, kao što ime naše glavne uprave kaže, mi smo multilingvalni, koristimo 24 službena jezika u našem radu i proizvodimo prijevode za zakonodavne i nezakonodavne sadržaje. Drugi cilj koji bih istaknuo jest jasnoća clear language ili plain language, odnosno jezik koji razumiju svi naši građani. I naravno treća stvar je učinkovitost našeg rada. Imajući to sve na umu, možete nas pitati koja je imovina u vlasništvu Digitrana. Lingvis statistički gledano to su 24 službena jezika, suradnja unutar Europskog parlamenta, međutim i suradnja sa drugim institucijama i suradnja sa nacionalnim državama odakle dolaze naši jezici. Druga vrlo važna stvar kojom raspolažemo je tehnologija kojom raspolažemo i u koju ulažemo sredstva u konačnici i u umjetnu inteligenciju. Pokušavamo za sva 24 jezika izvršiti ulaganja koja su nužna, čak i za one jezike koje se manje koriste i stavljamo ju na našu digitalnu kartu. A najvažnija vrijednost koju imamo su ljudi više od 1100 stručnjaka različitih profila u našoj glavnoj upravi za provođenje podijeljeni su u tri sektora ili tri direktorata, kako ih zovemo. Dakle, prevođenje, potpora po procesu prevođenja i resursi. Output ili rezultati su 2,7 milijuna prevedenih stranica godišnje za 2018. godinu. To je bio najveći um, udar uh, u tom smislu na Europski parlament. Naš prosjek je 2 milijuna stranica ili nešto više. Podaci uh, s 2018. mogu biti uspoređene sa sedam knjiga Harry Pottera. Svih sedam knjiga Harry Pottera treba <laughs> dakle, prevesti na 23 jezika svaka dva tjedna cijelu godinu. Evo, to vam je taj opseg posla koji mi obavljamo u našoj upravi za prevođenje. E, prijedlog za proračun 2021. E, prvo, želimo više ulagati u tehnologiju, želimo razvijati tehnologiju koja potpomaže koherentno prevođenje zakonodavnih akata u cijelom prevoditeljskom procesu ili parlamentarnoj proceduri. I druga stvar je razviti tehnologije koje će nam omogućiti i ostvariti jasan jezik koji razumiju naši građani. Druga proračunska stavka jest e, opet tehnologija koja treba unaprijediti našu učinkovitost, odnosno nešto što će automatizirati određene zadatke ili uvesti nove mogućnosti kao što je speech to text, e, transkripcija ili prepoznavanje glasa, voice recognition i e, bolja pristupnost naših usluga ljudima koji e, teško čuju ili e, teško e, vide, znači za gluhoslijepe. I treće, Najvažniji su nam ljudi, kao što sam rekao, obuka za nove zadaće koje su povezane s e, novim zahtjevima za korištenje e, clean language ili jasnog jezika u svim fazama i na svim razinama e, dokumenata u Europskom parlamentu. Znamo da je to težak proces, ali mislim da ćemo tako nadvladati ovaj jaz koji ljudi doživljavaju između nas i naših građana. Doista se veselim, iako će to biti vjerojatno težak proces. Unaprijed zahvaljujem na vašoj podršci i stojim na raspolaganju za eventualna pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala, gospodine Šastel. De euh, Zahvaljujem glavni ravnatelju. Dopustite da iskoristim ovu priliku kako bih vam iskreno zahvalio na radu prevoditelja kao i konferencijskih prevoditelja. Imam dva konkretna pitanja. Moje prvo pitanje tiče se inovativnog partnerstva koje vaša glavna uprava želi sklopiti. Ovdje je riječ o Um, transkripciji, istovremenoj transkripciji višejezičnih rasprava. Zanima me kakve bi bile financijske implikacije tog uh, postupka, znači li to dodatnu izobrazbu za osoblje, neku novu tehnologiju, hoće li se to uh, postupno uvoditi u rad parlamenta. Bilo bi korisno da znamo malo više o tome kako će to izgledati. A kao drugo, kada je riječ o trošku prevođenja usmenog objašnjenja glasanja. Juče sam to pitanje postavio glavnom tajniku. Prošle godine tijekom iste ove rasprave zamolili smo e, da čujemo koliko košta e, usmeno objašnjenje glasovanja. Tada nam je bilo rečeno da je to e, oko 21.000 tisuću eura Eh, na go, eh, po danu, eh, odnosno 900 tisuća eura godišnje, dakle trošak usmenog objašnjenja glasanja. Znamo da postoje i drugi načini da se, da se obrazloži glasovi, pa nas zato zanima ovaj trošak. Zahvaljujem predsjedatelju. Kad je riječ o inovativnom partnerstvu, to je uistinu novost u Europskome parlamentu, a i izvan Europskog parlamenta u drugim institucijama. Dakle, riječ je o mogućnostima koje nam daje financijska uredba. Speech to text, odnosno prenošenje govora u e, tekst, to bi mogla biti nova usluga koju bismo mogli ponuditi tijekom plenarnog zasjedanja ili bilo kojeg drugog sastanka zastupnika u Europskom parlamentu, jer bi nam to omogućilo automatsku transkripciju rasprava to se također može povezati, a i povezat će se sa strojnim prevođenjem koje možemo integrirati u čitav sustavno. Krenuli bismo za početak samo sa malim brojem jezika i samo na plenarnom zasjedanju, a onda bismo to postupno povećavali e, i u smislu broja jezika i u smislu sastanaka. Glavni cilj uistinu jest kako bi rasprave bile dostupne i osobama e, koje imaju oštećenje sluha, ali e, prilik želimo naravno uključiti sve jezike u to jer e, komercijalno tržište ne može nužno ponuditi iste usluge za sva 24 jezika, neki od njih se manje koriste pa su samim time i komercijalno dostupne usluge malo brojnije. To bi nam omogućilo da i ti jezici dođu na digitalnu mapu i omogućilo bi nam dodatnu promidžbu više jezičnosti u Europskom parlamentu i drugdje. Procjena e, troška za to je milijun e, eura godišnje tijekom trogodišnjeg razdoblja sa odabranim partnerom smatramo da bi to trebalo uključivati i trošak ulaganja unutar parlamenta, a taj trošak još nismo procijenili. Dakle, u tom smislu je vaše pitanje e, veoma e, značajno, jer naravno ovo je prvi puta da bismo to učinili i zato bi upravni odbor uključivao sve glavne ravnatelje u Europskom parlamentu koji su zainteresirani za ovu uslugu. Primjerice, služba za plenarnu e, sjednicu, predsjedništvo parlamenta, naši kolege kolege, konferencijski prevoditelji. Dakle, e, e, Digitran, glavna uprava za prevođenje, bi bio središnji partner za taj projekt Inovativno partnerstvo. Ovo je prva godina tog projekta, no imate pravo, ova arhitektura uključuje i službe unutar parlamenta i u tom smislu je veoma važna. A što se tiče vašeg drugog pitanja, gdje je riječ o plenarnoj sjednici, odnosno e, trošku usmenog objašnjenja glasanja. Dakle, ovdje je riječ o prijevodu na zahtjev. Dakle, mi ne prevodimo, kada je riječ o pisanom prijevodu, mi ne prevodimo automatski usmeno objašnjenje e, glasovanja, već to činimo na zahtjev, pa nam je teško unaprijed procijeniti taj trošak. Ako više nema pitanja, riječ sada ima gospođa Agnješka Walter Drop iz glavne uprave Link, glavne uprave za usmeno prevođenje. Hvala vam lijepa, hvala vam na ovoj e, prilici da predstavimo glavnu upravu Link zaduženu za konferencijsku opremu i usmeno prevođenje. Što mi činimo? mi e, zapravo omogućavamo e, više e, više jezičnu komunikaciju tijekom sastanaka, zasjedanja i ostalih um, sastanaka i na taj način zapravo omogućavamo da se prevladaju e, sve barijere, jezične barijere i time potvrđujemo demokratski legitimitet ove institucije. Što to u praksi znači? Imamo organizatore sastanaka, koordinatore događanja, kada rezervirate e, prostor za sastanak kroz e, naš sustav, onda dolaze naši poslužitelji koji vam pomažu, pomažu u radu odbora i drugih tijela. Također pružamo i e, tehničku opremu za sastanke, dakle imamo tehničare koji se bave opremom za konferencijsko prevođenje, svu tehničku infrastrukturu i na kraju, što dakako nije ništa manje važno, to je temelj naše usluge. Mi pružamo prevoditelje, konferencijske prevoditelje koji pružaju simultani prijevod, ali također e, putuju i s vama i rade konsekutivni prijevod po potrebi imamo 500 e, 50 e, zaposlenih u našoj glavnoj upravi i e, drago nam je što možemo reći da 75% našeg osoblja su e, žene. Ukratko bih nešto rekla o održivoj višejezičnosti u području usmenog prevođenja. Kao što sam već rekla, radimo na svim sastancima. 2018. godine imali smo gotovo 7000 sastanaka na kojima smo pružili usmeno prevođenje sa oko 250 stalno zaposlenih prevoditelja i oko 1500 slobodnih prevoditelja koji rade s nama u zajedničkim timovima e, i e, naravno imamo e, također na taj način dodatnu funkciju, a to je da doprinosimo tržištu kroz stalno usavršavanje slobodnih prevoditelja. Dakle, 24 jezika su prisutni u našoj institucijama, u našim institucijama kao nigdje drugdje u svijetu, a naravno omogućavamo i prevoditeljima da se usavršavaju, da dodaju jezike i na taj način podupiremo i sveučilišta u stvaranju novih naraštaja prevoditelja koji s nama rade, ali jednako tako radimo i na važnom sustavu programiranja, odnosno planiranja sastanka, planiranja prevoditeljskih timova kroz dobro osmišljeni softver i naša sestrinska institucija u Europskoj komisiji sada recimo razmatra naše informatičko rješenje e, kao nadahnuće za svoje buduće informatičko rješenje za angažiranje prevoditelja i e, planiranje sastanaka. Drugi važan prioritet su konferencijske usluge. 2018. godine, to je naša referentna godina, imali smo više od 23 tisuće sastanaka u Europskom parlamentu. E, mi smo prisutni na tim sastancima, kao što sam rekla. Upravljali smo također i sa E, više od 200, e, između 200 i 300 e, izložbi koje su organizirali zastupnici u toj godini i imali smo još 45 drugih e, događanja. Sve je to naravno pretočeno i u proračun. Što se tiče organizacije konferencija, mnogo ulažemo u inovacije, imamo sada taj koncept sve na jednom mjestu kad je riječ o organizaciji e, konferencija konferencija i također ćemo omogućiti platformu za registraciju e, sudionika. Povezat ćemo se sa glavnom upravom SAFE e, koja će naravno se pobrinuti za osiguranje. E, također imamo i e, druge službe kao što je organizacija e, seminara putem interneta, takozvanih webinara i slično. Stalno moderniziramo informatičku infrastrukturu, za to imamo proračunsku stavku od otprilike 10 milijuna eura. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Gospodin Šastel, izvolite. Hvala vam lijepa. Imam jedno pitanje koje se odnosi na modernizaciju konferencijske infrastrukture, odnosno strategije. Sve više i više govorimo o HD kamerama, videokonferencijama i sl. Možete li mi nešto više reći o tome što sve sadrži ta strategija i koliki je njezin trošak? Zahvaljujem vam izvjestitelju. Ta strategija temelji se na odluci e, predsjedništva, a ono što pokušavamo postići je sljedeće. Pokušavamo pronaći sinergije i iskoristiti novu tehnologiju koja je tržišno dostupna. Prošlog tjedna bili smo u Amsterdamu gdje smo razmotrili koji su to korisni instrumenti koje bismo mogli pronaći a kada je riječ o pružanju potpore konferencijama i sastancima u parlamentu. Sada radimo prvenstveno na uspostavi sinergija i na tome da postanemo jedinstveno koordinacijsko mjesto za upravljanje svim prostorima za održavanje sastanaka i konferencija, uključujući i videokonferencije. Blisko surađujemo s različitim jedinicama, osobito sa glavnom upravom ITEK. I e da kako njihov proračun za razvoj informatičkih rješenja također je važan i za nas, za konferencijske prevoditelje, odnosno ljude koji E, pomažu na sastancima, a ovise o informatičkim rješenjima koja su nam dostupna. Oni svi naravno rade i unaprijed e, pripremajući se za sastanke i tijekom sastanaka moraju imati pristup dokumentima i slično. Ukupni trošak podijeljen je na različite proračunske linije. Imamo jednu proračunsku liniju za decentralizirane projekte razvoja informatičke tehnologije. To je nova proračunska stavka u proračunu za 2000 2021. godinu i to je 1,2 milijuna eura za razvoj različitih alata. Kao što sam spomenula, to su različiti alati za potporu recimo webinarima, dakle seminarima koji se odvijaju putem interneta i slično. Također e, imamo još jednu proračunsku stavku koja se odnosi na opremu za e, konferencije, e, za konferencijsko prevođenje gdje bi se tom tehnikom upravljalo na daljinu, gdje dakle u današnje vrijeme nemate tehničara u prostoriji jer se konferencijskom tehnikom upravlja iz jedne središnje prostorije, dakle to upravljanje vrši se na daljinu. Recimo da imate sudionike u sastanku koji se nalaze u drugoj prostoriji, kad kada su dvorane premale za sve one koji žele sudjelovati u nekom sastanku, u nekoj konferenciji, pa su e, ljudi i u drugoj prostoriji i do njih morate moći e, pristupiti. Hvala vam lijepa. Idemo dalje. Predstavnik glavne uprave ITEK, gospodin Petrući. Izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedatelju, hvala vam što ste mi dali riječ. Dopustite prije svega da kratko predstavim našu glavnu upravu. Mi pružamo informatičku podboru zastupnicima, asistentima i zaposlenicima parlamenta. Dakle, održavamo informatičku infrastrukturu, pribavljamo softver koji je potreban za zakonodavni administrativni rad i također pružamo pružamo multimedijske usluge ovome domu. E, ove godine planiramo veliku transformaciju kako bismo se pobrinuli da usluge koje pružamo budu inovativne, sigurne i prilagođene potrebama zastupnika i osoblja. Naša je svrha da imamo odgovarajuće kapacitete koji će omogućiti praćenje tehnoloških inovacija. E, kad je riječ o tehnologiji, uglavnom je, e, govorimo o tri vrste djelovanja. Prvo djelovanje e, tiče se toga da želimo da informatički ekosustav parlamenta bude spreman za budućnost, a za to nam je potrebno 4,2 milijuna za naš podatkovni centar u oblaku, zatim 3,2 milijuna za kibersigurnost. 2021. biti će ključna godina za preseljenje e, podatkovnog centra na takozvani oblak. Sve više i više novih tehnologija rade isključivo na takozvanom cloudu, odnosno oblaku i moramo se pobrinuti da ne zakasnimo za tehnološkim razvojem u budućnosti. Takve tehnologije u oblaku povećat će naše kapacitete, našu otpornost i kontinuitet informatičkih usluga. Omogućit će nam da pružimo više usluga zastupnicima brže i na sigurniji i čvršći način. Ali istodobno naši podatkovni centri moraju moći pružiti istu vrstu usluga. Kada je riječ o osjetljivim podacima, oni moraju ostati u našim objektima za to je potrebno uložiti u naše trenutačnu infrastrukturu kako bismo omogućili interoperabilnost između čvrstih centara koje sadrže podatke i oblaka i za to nam je potrebno povećanje proračuna kako bismo mogli iskoristiti oba ta svijeta, dakle i tehnologiju na cloudu i čvrste e, podatkovne centre. Također moramo imati odgovarajuće unutarnje kapacitete vezano uz kibersigurnost. Kibersigurnost je ključna za funkcioniranje naše institucije. Svi znamo da su kiber napadi sve više i više sofisticirani te moramo stalno povećavati svoje kapacitete. Stoga e, tražimo 3,2 milijuna eura u proračunu što ne odražava naše stvarne potrebe, već e, samo ono što možemo kroz naše administrativne kapacitete ostvariti danas kako bismo ispunili ovu ključnu funkciju. Dakle, što se tiče ovog prvog djelovanja, trebamo također uložiti u opremu poput hibridnih računala kako bismo iskoristili potencijal ovakve E, infrastrukture, trebamo omogućiti e, mobilne strojeve za sve kako bi mogli raditi na različitim e, mjestima. Time ćemo pridonijeti i politici nekorištenja papira u Europskom parlamentu i planiramo od 2020. godine do 2024. dakle kroz petogodišnje razdoblje da svi budu opremljeni postupno sa takvim mobilnim računalima koja će zamijeniti stolna računala. Dakle, na taj način E, odnosno za tu svrhu planiramo 2,4 milijuna eura e, za tu svrhu. Dakle, tu više ne bismo imali e, skupi razvoj unutar parlamenta, već bismo kupovali softverske pakete na tržištu, što bi nam omogućilo brže brža rješenja za ovaj dom na, nadalje trebamo modernizirati svoju infrastrukturu u onom dijelu gdje je ona postala zastarjela. Za 21. godinu osobito postoji potreba da se zamijeni zastarjeli sustav glasanja u ovome domu s time ćemo početi 21. godine. Krenut ćemo od starih prostorija gdje se provodi glasanje i u Strasburu i u Briselu, a onda 22. 23. i 24. ćemo zamijeniti postupno sve sustave za glasanje, uključujući one u velikim vječnicama u Briselu i Strasburu. Za to tražimo 1,8 milijuna eura. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Šestu, izvolite. Hvala lijepo, direktore. Više pitanja za vas. imao sam ja još prije i više pitanja, ali vaša prezentacija je bila vrlo pa je puno toga ste mi već unaprijed odgovorili. Dakle, tehnološke inovacije, veliki, veliki izazov, svi to dobro razumijemo kao i modernizaciju sustava koji su već zastarjeli, koje želite zamijeniti. Osim toga, govorili ste o hibridnim uređajima. Možete li nam tu dati konkretne brojke? Možete li objasniti koje ćete uštede realizirati? Naime, ti hibridni uređaji kako laptop, zamijenit će i kompjutore i laptope koje mi trenutno koristimo. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine izvjestitelju, na pitanju. Mi bi voljeli uvesti e, hibridne kompjutore koji imaju veliki kapacitet plan je da se svi zapravo lokalni uređaj, desktop kompjutori zamijene tim hibridnim uređajima. To će u cijelosti omogućiti ono digitalno radno mjesto. Imat ćete pristup svim svojim digitalnim alatima u integriranom izdanju unutar samih zgrada parlamenta i izvan njih. I imat ćete pristup svim kapacitetima parlamenta preko svojih hibridnih uređaja odakle god želite. Troškovi će se svesti na otprilike 1400 eura po jednom uređaju, a mi bi željeli 9300 eura uređaja instalirati. 2000 već, su već stavljene na raspolaganje, pogotovo našim zastupnicima prvima, ali bi željeli još više zastupnika opremiti, a onda bi željeli te uređaje staviti na raspolaganje i njihovim asistentima. Taj plan želimo realizirati u roku od pet godina. Mi smo ove godine već počeli, 2020. i kanimo do kraja 2024. završiti kompletnu zamjenu uređaja. Želili bi dakle svake godine što je moguće više desktop kompjutora zamijeniti hibridnim uređajima. E sad, glede uštede o kojoj vi govorite. Nije riječ samo o tome da se zamijeni desktop kompjutori dakle sa hibridom, nego mi želimo više desktop kompjutora zamijeniti uređajem hibridnim. Recimo, e, ljudi rade sa više kompjutora i zastupnici i svi ostali koji rade u parlamentu. Svaki od nas ima više kompjutera. Pa sad želimo sustavno smanjiti broj uređaja u parlamentu, a to će onda donijeti, odnosno može donijeti, potencijalno će donijeti velike uštede ne sad samo zamjena desktopa jednim prenosnim uređajem, nego i tako što će i troškovi upravljanja, održavanja svih tih uređaja bitno biti smanjen. Mi otprilike imamo tisuća kompjutora koji su trenutno instalirani. E sad zamislite koliko je posla potrebno da se čitava ta infrastruktura održava. Stoga e, ćemo to zamijeniti mobilnim uređajima. Ako se nitko više ne javlja, onda riječ dajemo gospodinu Eliju Karoci iz glavne uprave iz SAFE. Hvala lijepo predsjedajućim na ovoj prilici da vam predstavimo glavnu upravu e, SAFE posvećenu sigurnosti i da vam objasnimo kako će ova nova glavna uprava funkcionirati. Ova e, glavna uprava je formirana tek nedavno, relativno nedavno. Naša zadaća je prvenstveno čuvati sigurnost osoba i samog parlamenta. E, zatim smanjiti rizike i zajamčiti jedan siguran, relaksiran način rada za sve članove parlamenta i njihove suradnike. A istodobno moramo očuvati otvorenost i transparenciju koji su tipični za našu instituciju i naš način rada. Glavna uprava SAFE, sigurnost, je razvila jedan globalni sigurnosnu koncepciju koje je predsjedništvo odobrilo a ona podrazumijeva jednu sveobuhvatnu strategiju koja se temelji na pet bitnih e, nosača, internacionalizacija, profesionalizacija, nove tehnologije, e, evaluacija rizika i e, njegovanje kulture sigurnosti. Um, na svakom od tih područja naša glavna uprava radi intenzivno već duže vremena. Kod interna organizacije smo je u Briselu i Strasburu već završili. Tu smo, to se i vidjelo u proračunu. Do 2021. se računamo da ćemo to i u Luksemburgu obaviti, dovršiti. Do sada se to odgađalo isključivo zato da pričekamo nove odluke u našoj politici prema nekretninama i kako će to izgledati, ali mislim da bi sada u tijeku ove godine bile sve te procedure koje smo započeli trebale završiti u Luksemburgu. Parlament ima visoko kvalificirano osoblje na svim razinama i tu je naša profesionalizacija uglavnom usporediva sa svim ostalim velikim međunarodnim parlamentima koji su se više puta s nama nalazili. Zatim, evaluacija rizika. Mi sve procjenjujemo i doista imamo po mjeri skrojene razvijene sigurnosne koncepcije. Zatim nove tehnologije. To je trend koji smo prije pet godina usvojili, donijeli službene odluke u tome i rekli smo da će to od 2015. do 2020. biti provedeno i to smo upravo i proveli a nove tehnologije su jasno djelovale i odrazile se na proračun. I zbog toga to i govori o tome ko šta smo izdvojili 2021. iz proračuna za to. Zatim, e, transparencija i pravni okvir. Mi smo još 2018. odredili pravni okvir koji je referentan za našu djelatnost. A te, ta pravila i taj cijeli pravni okvir je objavljen u službenom listu. Imamo tri zapravo dijela naše glavne uprave, e, dvije e, dakle vertikalna odjela i jedan horizontalan. Riječ je o tome da surađujemo i djelujemo zajedno sa svim ostalim službama i odjelima parlamenta. Jer smatramo da je sigurnost globalna koncepcija koja se ne može podijeliti. Prema tome, naša glavna uprava je atipična i potpuno drugačije strukturirana od svih ostalih uprava. 80% naših zaposlenika su zaposlenici na ugovor. Mi djelujemo 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. I mi Mi smo jedina institucija u Europskoj uniji koja je internalizirala dakle cijelo pitanje sigurnost. Drugim riječima mi se bavimo time u interinstitucionalnoj suradnji sa ostalim tijelima iz ostalih europskih institucija i u uskoj suradnji sa zemljama članicama. Da vam dam nekoliko brojke. Jučer ste naime već čuli e, nešto od glavnog tajnika, 10.000 posjetitelja dnevno E, u parlamentu više od milijuna prošle godine, 4000 različitih manifestacija i događanja godišnje sa 250 recimo različitih eksternih misija i 750 e, protokolarnih i službenih posjeta. Dakle, to sve treba osigurati. Kod praktičnog e, dijela se direktno koriste, jasno, zato predviđena proračunska sredstva. Ali sada, pitanje Luksemburga. Tu imamo 1400 ugovornih agenata glavne uprave SAFE i to je otprilike isto kao što je bilo i prošle godine, nismo povećavali. Hvala lijepo, gospodin Šastel ima riječ. Hvala. Na ovoj kratkoj prezentaciji, ali sad me zanima što se pitanje internalizacije sigurnosti u Luksemburgu. Možda je moje pitanje, a naivno, ali svejedno ću ga postaviti. Dakle, u svu dužnu objektivnost, tu internalizaciju smo mi zapravo vidjeli i utvrdili tek u ovom E, stvarima koje su se pojavile pripremi proračuna za 2021. A vi ste, a da se nije uopće prije raspravljalo o tim izdvajanjima iz proračuna za iduću godinu, vi ste već objavili natječaj za radna mjesta. Pa kako to objašnjavate? Kako možete raspisati natječaj da popunite ta radna mjesta i zaposlite te ljude, a da još pritom nije uopće proračunska linija za to tu razmatrana? Da, ukazujem na to da je predsjedništvo još 2012. donijelo odluku da će se te stvari internalizirati u Strasburu i u Briselu, ali i Luksemburg smo samo odgađali. Kako da bi to direktno vezali za politiku prema našim nekretninama i zgradama, da znamo kako ćemo postupati. Zatim, mi smo malo uštedili. Kad usporedimo outsourcing, eksternalizaciju i internalizaciju kojom se bavimo, dakle mi smo na kraju kad se podvuče crta tu imamo manje troškova i manje će koštati. U prošlosti smo već govorili da je to sve prebacivanje na unutarnje strane, da će to donijeti nešto u ovom razdoblju od 2015. do 2020. Ako se sad to još nije ukazalo i da koliko je ušteđeno, e, to je zato što smo ta sredstva morali preusmjeravati i vezati za druge stvari, ali odluka o tome je još 2012. donesena. Hvala, imate li drugih pitanja? Ne. Hvala lijepo sada puno našim gostima i sedam glavnih uprava na informacijama koje ste nam dali kao i odgovorima na pitanja. Hvala vam puno. E, idemo na pauzu od pet minuta, a potom nastavljamo s radom e, odbora o smjernicama za proračun za 2021. Pet minuta pauze. We continue uh, our session of the budget committee uh, and we... Nastavljamo s radom proračunskog odbora i krećemo sa 14. točkom dnevnog reda. To su smjernice za uh, proračun za 2021. treći dio. To je jedan vrlo bitan dokument u kojem parlament iznosi svoje stajalište o proračunu za 2021 i to je dokument kojeg komisija adekvatno i primjereno uzima u obzir kod pripreme svog prijedloga nacrta proračuna. Za razliku od proteklih godina, specijalizirani odbori će imati više vremena kako pridonijeli svojim stajalištima tim izvješću o smjernicama i to u zajedničkom naporu da glas parlamenta bude što je moguće više uključen u e, donošenje proračuna. A sada riječ dajemo gospodinu Laru da nam podnese izvješće o tome. Hvala lijepo, predsjedajući. Dobar dan, štovani kolege. Ja bih vam predstavio nacrt e, smjernica za proračun za 2021. To je vrlo bitna e, godina. To je prva godina idućeg VFO-a o kojem se još vode pregovori. I stoga sada toga bih ja volio da i moj rad i naš zajednički napori zapravo budu uzeti u obzir kod donošenja VFO-a. Gospodine predsjedajući, sami ste rekli da su smjernice jako važne, jer to njima su i stajališta parlamenta koja moraju biti pripremljena za trijalog, što znači do rujna mora biti sve gotovo. Mi znamo da su to onda jako komplicirani pregovori koje vodimo jer VFO još uvijek nije utvrđen. I znamo šta je prošle godine bilo. E, prošle godine smo već otpočeli te pregovore koji nisu dovršeni. A sada smo vidjeli više prijedloga. Gospodin Michel je na kraju e, dao prijedlog e, od 1,7% BDP-a, a to nije dovoljno za 2021 naše smjernice predviđaju veće izdvajanje i traže veće izdvajanje. I sad, zahvaljujući e, tome da su iza nas stale svih pet klubova, uspjeli smo staviti 1,9 milijardi više na papir nego što je to vijeće predvidjelo. Ja se nadam da ćemo i ove godine uspjeti biti potpuno jedinstveni jer onda smo jači i da možemo zajednički različite prijedloge iznijeti. Ako ne budemo objedinjeni pred Europskim vijećem, nećemo ništa uspjeti. Vod našim pregovaračima za VFO, parlamentarnim, sam uvijek na raspolaganju. Dakle, da se vratimo na 2021. to je vrlo posebna godina, zato što je to prva godina novog VFO-a. Ne znam da li se ovdje može vidjeti ova PowerPoint prezentacija, no Mi smo od govorili da želimo vrlo ambiciozan proračun, ali de facto je onaj prijedlog zadnji gospodina Mišela jedno veliko rezanje svih troškova. Jer naravno, mi želimo s ovim proračunom uspješno započeti i voditi zelenu realizaciju zelenog plana želimo smanjiti bitno, kao što znamo, emisiju CO2, to je ogroman projekt, znači da će se pola naših ureda i zgrada morati inovirati, kompletno restaurirati, morat će se vozni park mijenjati i još čitav niz drugih stvari. Dakle, to su sve skupe stvari koje zahtijevaju puno i pregovora. Znači, između 400 i 600 milijardi godišnje nam nedostaje da bismo krenuli sa zelenim planom i njegovom realizacijama. To su ogromni izdaci. Nadalje, Gospodarski stručnjaci predviđaju novu financijsku krizu jer su zaduženja SAD-a i Kine ukupno globalna zaduženja jednostavno prešli svaku kritičnu masu i svaku podnošljivu crtu. to je jedan od razloga zbog kojih i Bloomberg i drugi prognoziraju veliku novu financijsku krizu globalnih razmjera. Da li će to biti sad ove godine ili početkom 2021. vidjet ćemo se. Međunarodni e, monetarni fond pretpostavlja da će biti deset puta gore nego što je bilo 2008. fond e, der line je rekla da ćemo novi jedan fond za socijalna pitanja, socijalnu sigarnost osnovati u Europskoj uniji. Zato to je rekao i Nikola Schmidt, naš povjerenik za to. Dakle, to su vrlo bitne teme s obzirom da nam prijeti ta nova ogromna financijska kriza. Možemo li dakle izgraditi neki sustav kako bi zaštitili mala i srednja gospodarstva u Europi? Dakle, mislim da to trebamo apsolutno kao prioritet drugi uz Green Deal, u zeleni plan održati jer je pitanje šta će se s nama dogoditi. Ali još jedan da ponovim najvažnije stvari. Mi želimo apsolutno da zeleni plan bude uspješna ideja i znamo da će to biti upravo dramatične posljedice po proračun koliko to košta, to je jasno. Komisija je rekla 500 milijardi nedostaje za ukupnost, međutim istodobno moramo stvoriti i fond za pravednu tranziciju od 5,7 milijardi. Charles Michel je rekao da će to biti 7 novi novac, 7,5 milijarde će biti dodatnih novaca preko onog što je komisija rekla, dakle 1,29% kao od B e, bruto nacionalnog dohotka i onda dakle, treba svježi novi novac ali otkud? Barem tih 7,5 milijardi. Ako želimo zaštititi kohezijske fondove, znači tih 7,5 milijardi u prvom cugu moramo negdje drugdje naći. Prema tome, moramo i obraniti stajalište parlamenta u tim smjernicama. Moramo reći da nam treba proračun sa 1,3 ili barem 1,29 posto bruto nacionalnog dohotka. To je 192,1 milijarda u tekućim cijenama. Zatim klimatskim aktivnostima naravno na njih otpada najveći dio toga, ali mi moramo naći i sredstva da se osiguramo za novo, od nove krize plaćanja. Mi smo imali taj problem još na početku prošlog višegodišnjeg razdoblja, onda smo taj problem razriješili tako što smo išli na raspodjelu plaćanja na po tri godine. Međutim, plaćanje od 194 e, milijarde iduće godine moramo predvidjeti. I zato komisiji treba jedan plan za hitne situacije, za izvanredne situacije, da ne dođemo u situaciju da budemo blokirani s plaćanjem. Mislim da tu sad mogu i prestati sa svojim uvodnim izlaganjem kako bi počela rasprava, ali da kažem još usput, no razvija se i nova nomenklatura, jer pritom želimo da parlament ima više demokratskog nadzora nego što je to bilo, jer mi ne želimo da ostanemo kod onih nejasnih i nepreciznih indikatora koje smo do sad mahom imali, nego da imamo novu nomenklaturu kako bi naš upravo demokratski nadzor parlamenta mogao biti precizniji i jači. Da znamo što gleda smrt Zatim, potrebni su nam i vrlo važni pilot projekti i pripremne mjere. Mi u parlamentu smo vidjeli da su do sada imali dosta loših projekata koji nisu bili ni dobro obrazloženi i nisu bili niti nismo često znali koje bi projekte uopće odabrali. Vrlo često nije bilo ni dovoljnog angažmana za te projekte i zbog toga je onda izbor bio tim teži. I zadnja stvar, amandmani se mogu podnijeti do 4. ožujka na ove smjernice i mislim da možemo zajednički, trebamo zajednički raditi na ovom e, smjernicama. Predviđeno je glasanje u odboru 30. ožujka, zatim na plenarnom sjednici, na drugoj sjednici u travnju. Hvala lijepo. Želi li netko od izvjestitelja u sjeni uzeti riječ? Gospodine Resler, izvolite. Thank Hvala lijepa. Na početku smo proračunskih pregovora. Situacija će biti vrlo zanimljiva. Imamo paralelno pregovore oko višegodišnjeg financijskog okvira. Iznimno je važan dakle, ovaj dosje jer je proračun jedini način za pred pretočavanja naših obaveza u stvarnost. Na početku zahvaljujem izvjestitelju na smjernicama i nadam se da ćemo uspješno surađivati tijekom ove godine. Ja sam novi izvjestitelj u sjeni za EPP, za pučane. Naši prioriteti ostaju isti, čvrsti u odnosu na prošlu godinu. Trebamo suvremeni proračun koji će prepoznati promjene s kojima se Europa suočava. Klimatske promjene su jedno vjerojatno od najvažnijih pitanja, ali sigurno ne i jedino. Imamo tehnološke, gospodarske i demokratske e, izazove i zbog svega toga smatram da bismo trebali inzistirati na suvremenom budućnosti okrenutom proračunu, proračunu za Europu nove generacije, što uključuje ulaganja u inovacije, mala srednja poduzeća, istraživanje, rast, Erasmus i obzor, dakle sve te projekte koji su bili uspješni na razini Unije. I naš proračun treba pokazati i solidarnost. Solidarnost na razini Europske unije tu mislim na koheziju, mislim na intergeneracijsku ili međugeneracijsku solidarnost, ulaganje u politike mladih, zapošljavanje, programe kao što je Erasmus. Dakle, sve ono što može pomoći stvaranjem uključivog društva na razini država članica i između njih. Treće, biti ću također izvjestitelj za mišljenje odbora LIBE. Tradicionalno to je jedan od prioriteta EPP-a, tako će to i ostati. Migracije i sigurnost e, su pitanja koja trebaju ulaganja, a imamo i političke obveze koje trebamo ispuniti. Kada govorimo o raspodjeli ograničenih resursa, ova četiri smjera ujedno biti i smjerovi u kojima će ići naši amandmani. Na početku smo ciklusa, vijeće će usvojiti danas zaključke o proračunu, bit će zanimljivo pričekati da vidimo kako će to izgledati. Nadam se evo i uspješnoj suradnji kao što je to bio i ranije slučaj. Hvala. Hvala lijepa gospodin Torvald. Hvala predsjedatelju. Ja bih e, najprije rekao hvala izvjestitelju na dobrom e, nacrtu koji e, točno ocrtava koji su izazovi i što očekujemo od klimatskih promjena na razini proračuna. Čini nam se da nam je nekako topli oko srca kad to čitamo. I zeleni plan je ispravno spomenut. Međutim, kao što smo i već ranije e, primijetili, nedostaju neki ključni dijelovi proračuna. E, snažnja usredotočenost na tradicionalne prioritete, istraživanje, razvoj, obzor i podrška malim i srednjim poduzetnicima. Izvjestitelj je govorio o izazovima s kojima ćemo se susresti u budućnosti. Slažem se da su klimatske promjene i sve s tim povezano ogroman izazov koji treba spomenuti u smjernicama. Međutim, to nije jedini izazov. E, sigurno vas neću iznenaditi kad kažem da ukoliko nismo u mogućnosti kombinirati zeleni plan s eh, našim eh, industrijama koje trebaju biti konkurentne, nećemo uspjeti. Trebamo neku vrstu ravnoteže. Trebamo biti odlični u zelenom planu, ali istovremeno eh, trebamo imati takav pristup koji će istovremeno jamčiti da Europa ne samo da ostane, već i da bude konkurentnija u budućnosti. I moja zaključna primjedba odnosi se više na komisiju i vijeće. Vijeće se očito bori s eh, pregovorima oko višegodišnjeg financijskog okvira situacija nije uobičajena, nemojmo to misliti. Ne, moramo napraviti promjene. Promjene koje su moguće uz dodatne proračunske linije koje će zajamčiti naš uspjeh i konkurentnost. Istovremeno ne zaboravljajući zeleni plan i suzbijanje klimatskih promjena. Doista, nadam se da ćemo uspjeti surađivati u dobroj atmosferi s izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni, te se tome i veselim. Hvala vam. Hvala, gospođa Laporte. Zahvaljujem predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. Opće smjernice za proračun 2021. za mene su prilično iznenađujuće zato što se spominje buduća financijska kriza. Uzimamo li tu krizu u obzir? Radi se o 1 do 3% BND-a država članica. Što je sa okvirom o 2021. do 2027. parlament traži neko povećanje, ali je vijeće u problemima što se tiče prihvaćanja tog prijedloga. Što se tiče Brexita, ne vidimo tome ništa previše u e, tekstu, tako da skrećem vašu pozornost na jedno pitanje, a to je ukoliko parlament doista mora primijeniti članak 3.12. ugovora ako se ne postigne sporazum, tada će se proračun temeljiti na prošloj godini. Dakle, biti će isti kao i ove godine, 2020. Tako da pitam, možemo li s tim sredstvima doista zadovoljiti potrebe naših građana? Tu prije svega mislim na proračunska sredstva za poljoprivredu, za naše poljoprivrednike koji ne smije biti smanjen kako ne bismo imali nepoštenu konkurenciju. A, Evropska unija je e, potpisala čitav niz e, sporazuma Zatim predpristupni instrumenti za Tursku, e, proračun za službu za vanjsko djelovanje. Postoje jako puno proračunskih stavki ili linija za koje je predviđano rezanje u nadolazećim godinama. E, mislim da se na, radi o vrlo velikim e, sniženjima, ali ne može sve biti na e, prodaju, da tako kažem. Postoje određeni gospodarski modeli koji moramo slijediti. Hvala, gospodine Kormu. Hvala vam. Hvala predsjedavajući. Dobar dan svima i hvala izvjestitelju na sjajno obavljenom poslu koji je upravo pred nama. Suočavamo se s čitavim nizom izazova. Situacija je komplicirana vezano za proračun 2021. Radi se o raspravama koje se u ovom trenutku vode vezano za našu financijsku budućnost. Doista mislim da trebamo pogledati hoćemo li biti uspješni u zelenom planu. Radi se o novom ciklusu, ambicioznom ciklusu, a s druge strane pak vidimo da imamo proračun koji nije ništa drugo nego nastavak postojećeg. Dakle, imamo dvije mogućnosti. Ili nastavljamo po starom ili čak idemo korak E, naprijed jer čini mi se da komisija i parlament žele krenuti novim putem, ali postoje i države članice koji žele, koji žele novi put vezano za zeleni plan. Zeleni plan predviđa velika ulaganja koja su dobra za gospodarstvo i za smanjenje stakleničkih plinova, odnosno njihovih emisija. Dakle, to je ta ekološka ambicija s jedne strane, a s druge strane konkurentnost o kojoj govorimo već 40 godina. Ali mislim da ne trebamo te dvije stvari suprotstavljati. Trebamo proračun koji će reinterpretirati pitanje gospodarske konkurentnosti uzimajući u obzir ekološke E, uvjete u kojima živimo. Zato moramo promijeniti način proizvodnje, način života i način potrošnje. I mislim da na tome trebamo raditi. Isto tako smatram da je zanimljivo pretpostaviti rizike eventualne nove financijske krize. Jer zadnji put kad smo bili suočeni s krizom, improvizirali smo. Nismo znali iskoristiti e, mogućnosti. Tada smo već trebali promijeniti model rada i postupanja. No, ukoliko se suočiti moramo s novom krizom, bilo bi dobro razmisliti kako ćemo to učiniti. Da stvari ne idu slučajnim putem kao što se to događalo prije deset godina. Dakle, bilo bi dobro sada biti spreman. I na kraju, ono što mi se čini e, važnim, jest predvidjeti mogućnost e, novih izazova za višegodišnji financijski okvir, jer dobro planirati znači i predviđati. E, ne možemo zatvarati oči, e, ne možemo e, ne biti spremni na neke moguće nove situacije ukoliko želimo imati čvrste pregovaračke pozicije. Mi kao parlament moramo pokazati da smo spremni suočiti se s izazovima čak i ako vijeće ne bude istog mišljenja, a ne dovodeći u pitanje naravno korisnike proračuna. Dakle, podržavam ovaj prvi nacrt proračuna. Hvala vam lijepa, gospodin Đonča. Zahvaljujem predsjedatelju. I naravno zahvaljujem izvjestitelju na informacijama koje smo čuli. Doista dotaknuli ste se svih ključnih pitanja koja su u ovom trenutku za nas e, zanimljiva. Ja dolazim iz ECR-a e te želimo pokazati solidarnost na razini Europskog parlamenta jer e, po nama parlament ima doista važnu ulogu u svim ovim eh, procesima, eh, jer je parlament u ovom trenutku tijelo koje je izabrano na europskim izborima. Dakle, važni smo igrač u igri koja se zove pregovori oko višegodišnjeg financijskog okvira i zato eh, ne smijemo zaboraviti da osim što imamo tu važnu ulogu, još uvijek postoji razlika između takozvane stare Evropske unije, starih članica i novih članica. Regionalne politike trebaju učiniti puno za države koje su se priključile kasnije, za takozvane postkomunističke države. To se treba vidjeti i u proračunu. Osim toga, klimatska ambicija, zeleni plan je nešto što nam je vrlo važno, ali čini mi se da previše govorimo o tome, a mi kao konzervativna stranka smatramo da će ciljevi zelenog plana biti teško ostvarivi. Zato bismo konkretnije htjeli čuti kakvi su planovi za konkretnu realizaciju zelenog plana. Iznimno je važno raditi na suzbijanju klimatskih promjena, o tome nema dvojbi. Sljedeća točka koja je za nas jako važna jest pitanje sigurnosti. Sigurnosti u Europi. Sigurnost treba biti zastupljena u višegodišnjem financijskom okviru. Puno je učinjeno, puno se toga i radi u ovom trenutku, međutim smatramo da postoji još uvijek vrlo veliki, vrlo važni problemi s kojima se moramo nositi. A ukoliko dođe do nove financijske krize, moramo računati i na novi migracijski val koji će krenuti prema Europi. I to će nam doista stvarati velike probleme. Prije nekoliko dana u Europskom parlamentu predstavljena je predstavljen je američki energetski sustav i radilo se tu o tehnologijama koje su blizu nultoj emisiji čak i za termoelektrane. To smo svi vidjeli ovdje, e, svjedočili o tome. Pa ja postavljam pitanje, hoćemo li biti u mogućnosti i mi slijediti taj put? Hoće li i Europa ostati konkurentna u odnosu na ovaj novi razvoj, na ove nove tehnologije? ne bismo smjeli izgubiti u natjecanju dakle Evropska unija u odnosu na druge važne e, sile u svijetu. E, energetski sektor će biti važan sektor za e, klimatske promjene i zato nam doista treba rasprava u duhu solidarnosti a duh solidarnosti trebamo njegovati i u suradnji s vijećem. Mi smo izabrani kao zastupnici i bogatih i siromašnih regija. Mi smo važan igrač koji treba rješavati stvarne probleme i imati konkretne ciljeve. Zahvaljujem. Gospodin Papadimulis. Zahvaljujem predsjedatelju i hvala našem izvjestitelju jer e, čini mi se da izvjestitelj doista radi važan posao koji je važan za sve nas, za sve političke klubove, odnosno zastupa stajalište Europskog parlamenta. Proračun za 2021. godinu je naravno prvi proračun budućeg višegodišnjeg financijskog razdoblja i zato je od ogromne važnosti Smatram da ne bismo sada trebali u našim političkim klubovima donositi neka disonantna mišljenja. Zato što za dva dana imamo summit, imamo sastanak na vrhu i e, gospodin Charles Michel je predložio neprihvatljivi prijedlog za novi VFO. U određenim točkama taj je prijedlog još gori u odnosu na ono što je predstavila Finska. Predsjednik parlamenta Sassoli je jasno rekao koje je naše stajalište. Odbijamo taj prijedlog. Odbijamo prijedlog predsjednika Mišela. Dakle, EPP, Rinju, ECR, hoćete li podržati stajalište Europskog parlamenta ili ćete već sada početi s određenim drugačijim postupanjem. Jer ovdje nije u pitanju samo proračun za 2021. već i bitka za novi višegodišnji financijski okvir. Zato želim reći da je iznimno važno sada, danas, pokušati shvatiti o čemu se radi i reagirati u odnosu na prijedlog vijeća. Poštovani zastupnici, prijedlog predsjednika Mišela predviđa velike rezove u odnosu na poljoprivrednu politiku 5 milijardi manje, Europski fond za regionalni razvoj smanjenje od 300 e, milijuna eura, socijalni fond ponovno rez u odnosu na ono što je predložila Finska i tako dalje a obzor Europa minus 3 milijuna eura. Dakle, želim reći da svi, svi mi, svi politički klubovi trebamo imati isto stajalište, a to je proračun za 2021. 1,09 ako se udaljimo od toga, ako prihvatimo velike rezove, kao što sada predlaže vijeće, nećemo moći financirati niti zeleni plan, niti ZPP, niti regionalne politike, niti Erasmus, niti obzor, niti bilo kakve inovacije, jer to nećemo moći učiniti, a to od nas traže naši građani. Pa budimo konstruktivni, podržimo izvjestitelja, predložimo amandmane u podršku teksta. Svi politički klubovi trebaju učiniti to. Trebaju podržati ono za što su već glasovali na plenarnoj. Jer u protivnom nećemo moći izaći kao pobjednici iz ove bitke. Dakle, i Europska komisija mora prestati se pokušajem da uvijek i stalno bude neutralna. To nije moguće. Predstavljen je prijedlog von der Leyen i da bi se to ostvarilo trebaju nam sredstva. Komisija nije pošteni e, posrednik jer ne možemo ostvariti ono što je dogovoreno. Želi li komisija nešto dodati na ovo što smo upravo čuli? Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega dopustite da pozdravim ovu razmjenu mišljenja i rad izvjestitelja vezano u smjernice za 2021. godinu. Kad je riječ o prioritetima i odgovarajućim područjima u raspravama je to dobro utvrđeno. Svakako je cilj da europski zeleni plan uspije, to je cilj koji svi dijelimo i potrebno se e, pripremiti za postizanje klimatske neutralnosti, ali jednako tako uzeti u obzir socijalne i gospodarske posljedice koje će to izazvati. Ovo i druge stvari koje ste rekli svakako ćemo uključiti u stajalište komisije prilikom pripreme nacrta proračuna i e, to će biti uključeno u rasprave tijekom trijaloga koji je planiran za kraj travnja kada bismo trebali usuglasiti nacrt parlamenta na temelju stajališta parlamenta, e, e, oprostite, nacrt proračuna na temelju stajališta parlamenta i dakako vijeća. Kad je e, riječ o sredstvima za plaćanje, komisija to pomno prati. Stanje u protekle dvije godine se poboljšalo. E, dakle, sva odobrena sredstva, odobrena u proračunu u potpunosti su iskorištena i u tom smislu naše djelovanje vratilo se na normalu. Komisija čini sve što može kako bi osigurala da i u 2021. godini E, imamo odgovarajuća sredstva kako bismo udovoljili e, svim e, zahtjevima za plaćanje. Naravno sve ovo govorimo na temelju trenutačne provedbe proračuna i na temelju informacija koje dobivamo od država članica. I na kraju još samo napomena vezana uz plan za hitne situacije. Dakle, komisija će naravno iznijeti odgovarajući prijedlog, ali trenutačno sva naša energija treba e, biti uložena u postizanje sporazuma vezanog uz višegodišnji financijski okvir. To bi nam omogućilo da imamo za sve korisnike e, europskog proračuna odgovarajuću predvidljivost i stabilnost. Mislim da nam je to zajednički cilj, a komisija će nastojati biti poštena ovlašteni e, posrednik prilikom postizanja tog sporazuma. Hvala vam lijepo e, dajemo mogućnost izvjestitelju za zaključne napomene. Hvala vam lijepa, hvala svima na komentarima, na iznesenim zamislima. E, vremenski rokovi su nam poprilično kratki, nije ovdje riječ samo o klimatskim promjenama, iako je to dakako ključno pitanje. Tu je i pitanje Erasmusa i malih i srednjih poduzeća, no u svakom slučaju klima je najznačajnije pitanje. Prvi puta kao čovječanstvo suočeni smo s tako velikim izazovom u SAD-u već 30 godina se mjere emisije CO2 redovito i utvrđeno je da je povećanje sada tri puta veće nego što je bilo 60 godina. Imamo izvješće IPCC-a, imamo sve te sastanke na vrhu gdje se govori o klimatskim promjenama, ali povećanje je još uvijek trostruko veće nego 60 godina. Bio sam na sastanku na vrhu o klimi u Madridu. Svijet doista gleda u nas i želi vidjeti hoćemo li moći svoje riječi provesti u djelo. E, mislim da je dobro da predsjednica komisije von der Leyen ima velike ambicije. Znamo da je proračun nase više struko povećan kako bi se čovjeka dovelo na mjesec i u tome su uspjeli. Naš proračun se također mora povećati kako bismo ostvarili svoje ambiciozne ciljeve. Nije ovdje riječ samo o europskom proračunu, e, dakle proračunu Europskog parlamenta, moramo e, ovdje razmotriti i druge elemente kao što su pitanje kohezije, e, kao što su mnogi drugi elementi. Nils, zahvaljujem vam na pod potpori. E, moram reći da je taj podatak koji ste iznijeli bio dosta šokandan. Dakle, imali smo natječaj vezano uz inovativne programe, 5 e, milijardi za e, projekte za koje smo bili zainteresirane, na kraju je to naraslo na 50 odnosno e, smanjeno na 50 milijuna, mislim da je vijeće dodatno smanjilo e, proračun za istraživanja i to nije prihvatljivo. Prošle godine imali smo 240 e, milijuna za naftu i plin iz inozemstva, dakle sve manje i manje koristimo naftu i plin sve više ulažemo u obnovljive izvore energije i to je svakako korisno i može pomoći i konkurentnosti. Dakle, one tvrtke koje E, koriste inovativne načine, recimo koriste biomasu za grijanje, za energiju. E, na taj način također stvaraju radna mjesta i to treba poduprijeti. Ne smijemo zaboraviti niti pitanje konkurentnosti, no možemo to činiti istodobno uz zaštitu planeta i uz zaštitu e, socijalnih uvjeta. Evo, recimo, moja zgrada je sada na odgovarajući način izolirana i time imamo velike uštede i za grijanje zimi i za hlađenje ljeti. I to je nešto što doista možemo reći običnim građanima. Reći, Europa vam može pomoći u e, odgovarajućoj izolaciji vaših zgrada. Možemo pomoći malim i srednjim poduzećima na odgovarajući način i e, to je bitno. Razgovarao sam sa gospodinom Šmitom o toj temi, razgovarali smo o rješavanju pitanja siromaštva. Moramo sve te stvari e, uspjeti napraviti. Boriti se protiv siromaštva, povećati konkurentnost, boriti se protiv klimatskih promjena. Neke od tih stvari već se i događaju u Luksemburgu. Nije sve samo teorija. Kad je riječ o Brexitu, najveći učinak je učinak na vlasti ta sredstva, to smo uključili u proračunske prognoze. Slažem se s onime što ste rekli, ovo što je sada ključno jest da imamo više vlastitih sredstava, to je doista iznimno važno redovito odlazim u Berlin. Berlin će predsjedati u drugoj polovici ove godine vijećem Europske unije. Često čujemo ne e, od strane Njemačke kada se predlaže povećanje proračuna, ali tu postoje dva izuzeća. Dakle, postoje stvari koje se ne mogu riješiti na razini država članica i moraju se rješavati na razini Europske unije, a to su zaštita od klimatskih promjena i zaštita vanjskih granica Europske unije. I tu se i Njemačka slaže da treba povećati proračunska ulaganja. Dakle, kad je riječ o klimi i kad je riječ o socijalnoj pravdi, E, mislim da ćemo u tim područjima moći napraviti e, napredak u pregovorima. Ispričavam se što ovaj moja, e, moj komentar traje možda malo duže, ali htio sam se osvrnuti na postavljena pitanja. Kao što sam prethodno rekao, kad je riječ o povećanju emisija CO2, to je doista iznimno ozbiljno pitanje. Pogledajte kako to izgleda na grafikonu. Dakle, možete doista zaista vidjeti e, a ovaj pak e, grafikon govori o e, javnom deficitu i o pitanju prikrivenog bankarstva, dakle bankarstva u sjeni recimo u Kini. E, dakle, u Kini je to jedan od e, generatora gospodarstva i imamo taj problem ne samo u SAD-u nego i u Kini. Pa bih postavio E, komisiji pitanje možemo li tu išto riješiti. Ako nam gospodin Nikola Schmidt i gospođa von der Leyen e, kažu kako moramo imati osiguranje od sljedeće financijske krize, postavlja se e, pitanje možemo li po ovom pitanju nešto učiniti i možemo li nešto učiniti po pitanju nezaposlenosti. To je također pitanje za glavnu upravu EMPL, inače nećemo imati odgovor na sljedeću krizu. Zatim Bogdan postavili ste pitanje, slažem se s vama. E, ja sam živio u ruralnom dijelu Francuske, dakle nije riječ samo o Poljskoj pa ni Francuskoj, riječ je i o Španjolskoj i slično. Dakle, postoje golema područja iz kojih odlazi stanovništvo Poljska, Francuska, Rumunjska, Italija i ovaj zeleni plan doista mora dati rezultate za sve, bilo da je riječ o inovacijama, istraživanjima, često novac odlazi u centre izvrsnosti koji postoje već 20 ili 30 godina, ali moramo imati i nove istraživačke centre, recimo u Poljskoj ili u Rumunjskoj. Naravno, ako imate više vlastitih sredstava, to je korisno, ali ako imate eh, manji proračun, to će biti teško ostvariti. Klimatski prioriteti nešto su sa čime se svi slažemo. Ako želimo financirati zeleni plan, um, Tereza Libera kao i uh, poljska uh, ministrica slažu se o tim pitanjima uh, i mislim da sada možda izlazimo iz e, one e, faze u kojoj se ništa nije mijenjalo iz onog statusa quo koji smo prethodno imali. Važno je da doista možemo međusobno surađivati i provoditi projekte koje e, daju rezultata u svakodnevnom životu. To je također nešto što nas može sve okupiti ta borba protiv klimatskih promjena. I gospodin Papadimulis mogu i vama odgovoriti slažem se da je ovo ključan trenutak. Možda sam mrvicu više optimističan nego što ste vi E, mislim da se pet klubova okupilo kako bi se suprotstavili e, tom prijedlogu. Nadam se da ćemo nastaviti raditi zajedno. Imate do četvrtog ožujka za predaju svojih amandmana i onda ćemo nastaviti s ovom temom. Hvala vam lijepo. Naš sljedeći sastanak biti će drugog ožujka ovdje u Briselu. Ovime smo došli do kraja sastanka odbora, a nastavit ćemo odmah odmah sa sastankom koordinatora.